trenutačno radi na aplikaciji za profesore i roditelje i koja, ta aplikacija pomaže im bolje procijeniti rizike na internetu. Hvala vam. Zastupnik Čudearu iz socijaldemokrata. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Svijet se promijenio i to može biti dobro, ali naša su djeca danas ranjiva što izaziva brojne zabrinutosti, pogotovo u pogledu sadržaja na internetu. Tu mislim na pedofiliju, dječju pornografiju, zlostavljanje, maltretiranje i ucjenu, a opasnosti su vezane i uz to koliko se djeca dugo koriste internetom, to jest koliko vremena provode na internetu. U mojem rodnom gradu ja liječim djecu koja su ovisna o internetu i e, često previše vremena provode na internetu. To se događa iako postoje brojni propisi koji reguliraju ovo područje. Volio bih jedno e, uspostaviti dobre propise kako bi internet doista bio sigurno mjesto. I zanima me koje će biti prve tri mjere koje namjeravate poduzeti. Hvala. Zastupnica Pereira iz kluba GUE ima riječ. Ona ujedno i posljednja na popisu govornika. Kada govorimo o internetu i mladima, tu vladaju veliki, veliki, tu postoje veliki rizici. Također je s tim povezani problem ovisnosti, iskrivljena slika stvarnosti. Osim toga, tu su i igre na internetu, seksualno zlostavljanje, e, neodgovarajuće reklame, seksualni kontakti, i čitav niz e, problematičnih situacija. I stoga je neophodno da djecu što manje izlažemo tim opasnostima. Mi ovdje izražavamo rezervu kada je riječ o eventualnim mjerama koje će se primjenjivati. Nije dobro nametati ograničenja slobode. Potrebno je promovirati umjerenost. Važno je, prisjet, važno je poraditi na kvaliteti javnih usluga kada govorimo o univerzalnom pristupu u borbi protiv digitalne isključivosti. Helena Dali. Hvala. Sada dajem riječ povjerenici Dali. Izvolite. Hvala svima koji su se javili za riječ. Primili smo na znanje sve vaše komentare. Bilo je tu pitanje o mjerama koje ćemo poduzeti. E, o tome sam već govorila u uvodnom izlaganju. Komisiji mi je drago što je ova tema i dalje visoko na dnevnom redu, što je jedan od prioriteta i e, drago mi je što će mjere e, dobiti podršku parlamenta. Parlament e, može također računati na punu podršku Europske komisije kada je riječ o osnaživanju sigurnosti djece na internetu. Potičemo vas da djelujete, želimo ispuniti, želimo dovesti visoke standarde zaštite i osigurati primjereno djelovanje i od strane industrije. Djeca današnjice bit će pokretači europskog gospodarstva sutra i moramo ih opremiti alatima jer je to ulaganje u budućnost Europe. E, zahvaljujem predsjedavateljici i uvaženim zastupnicima i zastupnicima na ovoj raspravi. Kao što sam rekla, e, primili smo na znanje sve vaše komentare. Hvala. Hvala lijepa, time zaključujemo raspravu. Time smo došli do posljednje točke na današnjem dnevnom redu. Koronavirus, jamčenje temeljnih prava i koordinirani europski odgovor. Sada ću ponovno dati riječ vama, gospođo Dali. Imate riječ u ime Europske komisije. Izvolite. Hvala. E, ja ću se javiti nakon što čujemo iz e, javljanja zastupnika klubova. Hvala. Danas je sasvim jasno da imamo velike izazove povezane sa antimikrobnom otpornošću i širenjem zaraznih bolesti. To su kolektivni izazovi. Koronavirus e, dokaz je toga. On pokazuje koliko je bitno uspostaviti koordinaciju i suradnju diljem Europske unije i izvan njezinih granica. Europski parlament ključan je partner u tim naporima i drago mi je što imam priliku raspravljati o reakciji Europske unije. Europska komisija mobilizirala svoje usluge i agencije, prvenstveno Centar za kontrolu bolesti, koji e, ulaže napore kako bi podržao e, suzbijanje ove epidemije. Djeluje, surađujemo s državama članicama jer želimo imati informacije, financiramo istraživanje cijepiva, i nudimo potporu putem e, mehanizma za civilnu zaštitu. Navešću još nekoliko konkretnih primjera i ideje vezane uz e, poboljšani odgovor. Važno je reći nešto o predanosti e, medicinskog osoblja koje e, djeluje pod iznimno teškim okolnostima, u iznimno teškim okolnostima. Prošlog tjedna izrazili smo sučut zbog smrti doktora Li Wenlianga, koji je bio jedan od prvih e, koji nas je upozorio na koronavirus. Reći ću i nešto o važnosti međusektorske koordinacije na razini Europske unije i na razini država članica. 28. siječnja predsjednica von der pokrenula je mehanizam e, za kriznu koordinaciju. Povjerenik Lenarčić, koji je koordinator za ovo područje, sazvao je sastanke odbora za kriznu koordinaciju uz sudjelovanje svih relevantnih službi, od onih zaduženih za civilnu zaštitu, zdravstvo, istraživanje, promet, ali i za razvojnu suradnju i komunikaciju. On je u nekoliko navrata istaknuo kako ovaj izazov zahtjeva kolektivni napor i korištenje svih alata koje imamo na raspolaganju. Relevantne komisijne službe i Europska služba za vanjsko djelovanje neprestano prate situaciju i donose odluke o tome e, koje je djelovanje potrebno. Koordinacija i suradnja između država članica traje kako bismo se pozabavili e, brojnim pitanjima zahvaljujući mehanizmu civilne zaštite i na inicijativu nekih država članica kao što su Francuska i Njemačka. Stotine europskih građana e, vraćene su u svoje domovine iz iz eh, pokrajine Wuhan. Također eh, imamo redoviti kontakt sa ministarstvima država članica u kojima su potvrđeni slučajevi zaraze. Odluke se donose u suradnji s državama članicama i to putem tri ključna mehanizma. Imamo sustav za ranu, ranu uzbunu, odpor za sigurnost i eh, mrežu komunikatora. Učinkovita suradnja ključna je za uspjeh i budite sigurni da su svi ovi mehanizmi aktivni, informacije se dijele, radimo na pripremljenosti i strategijama ublažavanja. U isto vrijeme komisija je dala 10 milijuna eura za istraživanje ovog virusa. A projekt Prepare je aktiviran. Pokrenut ćemo klinička istraživanja u 3000 bolnica i 900 laboratorija u 42 zemlje. Države članice trenutačno provode niz mjera na, na ulaznim točkama u Europsku uniju. Međutim, moramo surađivati s državama i uspostaviti zajedničko stajalište za vanjske granice u skladu sa međunarodnim preporukama, te istovremeno štititi slobodu kretanja, zdravlje i sigurnost svih naših građana. Isto tako moramo se koordinirati s ključnim partnerima i Svjetske zdravstvene organizacije. Komisija planira mobilizirati financijska sredstva kako bi pružila podršku planu, ograničila širenje virusa i također podržala e, istraživanje. Izuzetno je važno pružiti podršku zemljama koje već sada imaju krhke zdravstvene sustave pristup zaštitnoj osobnoj opremi ključan je dio našeg šireg odgovora. Komisija proučava potrebe država članica u tom smislu. Isto tako, paralelno komisija proučava kapacitete država u smislu uspostave karantene i izolacije. Postoje različite razine i e, različiti kapaciteti, a to uključuje i osobnu zaštitnu opremu. Ako dođe do većeg širenja zaraze, moglo bi mogla bi biti potrebna još veća solidarnost preko granica i suradnja. Važno je zadržati širenje i smanjiti e, rizik od širenja ove bolesti. Osim pripremljenosti, moramo se e, fokusirati na to da pomognemo Kini. To će pomoći Kinezima, ali također i smanjiti opasnost e, od širenja zaraze ostatkom svijeta. Komisija surađuje s Kinom na političkoj i tehničkoj razini. Europska unija već je poslala 12 tona zaštitne opreme u Kinu. To je e, jasan znak naše solidarnosti. Održavamo kontakte sa privatnim poduzećima iz državama članicama jer želimo vidjeti kolike su zalihe zaštitne opreme ako slučajno nemamo viška takve, opreme, možemo je podijeliti s Kinom. nacionalne zalihe moraju biti dostatne, ali isto tako moramo vidjeti gdje naša podrška ima najveći učinak. E, moramo se pozabaviti izvorom zaraze. Razmišljamo o tome da uspostavimo radnu skupinu u kojoj bi sudjelovali e, kineski i europski stručnjaci koje se bave ovim e, virusom. Što se tiče potencijala, odnosno neizravnih posljedica zaraze, postoji nešto što nas zabrinjava, a to je potencijal e, ksenofobije na internetu i u stvarnom svijetu. Diskriminacija protiv e, stanovnika Azije ili, bilo koje, ili stanovnika bilo koje druge rase ili etniciteta protivno je europskom pravu i komisija neće tolerirati bilo kakav oblik e, diskriminacije. Komisija je u kontaktu sa Europskom agencijom za lijekove i sa tijelima država članica. Želimo procijeniti i situaciju sa aktivnim farmaceutskim tvarima i lijekovima koji su dostupni na europskom tržištu. Iako zaraza ne utječe na dostupnost lijekova u Europi i dalje ćemo tu biti na oprezu. Međutim, postoji potreba da analiziramo domaću proizvodnju aktivnih tvari i drugih lijekova. O tome trenutačno razmišljamo i to će bio biti dio naše farmaceutske strategije koja će biti pokrenuta krajem godine komisija je mobilizirala e, sve resurse koje imamo na raspolaganju kako bismo, se nosili sa ovim izazovom unutar Europske unije i izvan nje. Naš uspjeh ovisi o brzoj komunikaciji, o podjeli, odnosno razmjeni informacija, političkoj volji i bliskoj koordinaciji. Svi ti napori temelje se na solidarnosti sa europskim građanima i svim onima drugima koji su izloženi ovom virusu. E, radujem se čuti vaše mišljenje o ovoj temi. Hvala. Hvala vam e, lijepa. A sada ću dati riječi, riječ gospođi Lange u ime EPP-a. Hvala vam e, povjerenice, gospođo predsjedateljice. Uoči sastanka ministra zdravstva koji će se održati sutra. Dakle, mislim da je dobro što razgovaramo o ovome večeras. Treba jasno reći da ne moramo paničariti u Europi. Naravno da se ljudi obraćaju nacionalnim tijelima, ali i Europskoj uniji jer žele dobiti odgovore. Prvo želim e, pohvaliti Europsku komisiju za napore koordinacije, jer u prošlosti koordinacija nije bila toliko dobra, ali ovdje je poduzeta inicijativa da imamo dobar koordinirani pristup kada je o repatriaciji. Međutim, želim vas i na nešto upozoriti. Ministri zdravstva sutra će vjerojatno naglasiti da je zdravlje e, nacionalna nadležnost imaju pravo, ali u ovom trenutku građane ne zanima Lisabonski ugovor, oni žele e, rješenja. Iz toga, kada je riječ o EPP-u, mi očekujemo nekoliko stvari. Prvo, provjeru kapaciteta. Koliko su države članice spremne i pripremljene? Zabrinuta sam jer je komisija rekla da ćemo možda morati organizirati solidarnost e, u smislu zaštitne opreme. Ne, trebamo to učiniti odmah. Trebamo odmah provjeriti kakvi su kapaciteti. Potreban je zajednički pristup. Kad je riječ o ljudima koji ulaze iz te regije, Wuhan u Europu, moramo imati jasnu komunikacijsku strategiju kako ne bi došlo do kontradiktornih savjeta, što je bio slučaj u prošlosti. Zatim koordinirati e, se po pitanju cijepiva i također moramo imati najnovije podatke kako to da službeno imamo podatke e, koji tvrde da u Africi nema slučajeva zaraze? E, to smatram da je, nije vjerojatno. E, možda se jednostavno nije provjerilo. Stoga mi kao Europska unija smo najjači koliko je jaka naša najslabija karika, a ministri se sutra moraju pobrinuti da nema slabih karika, da ih uopće nema. Hvala. Hvala vam. Na redu je zastupnica Guteland iz kluba socijaldemokrata. Hvala vam i hvala gospođo povjerenice. Hvala vam na vašem e, izlaganju na početku rasprave. 40.000 tisuća potvrđenih slučajeva zaraze globalno, više od 1100 smrti. Koronavirus moramo shvatiti doista ozbiljno vrlo dobro znamo da broj slučajeva u Europi nije visok, ali kada je riječ o e, spremnosti na djelovanje i na zaštitu građana, to je važno. Svjetska zdravstvena organizacija e, pokušava analizirati e, ovaj virus i to je izuzetno važno jer mi dalje ne znamo E, kako se on točno prenosi. I drago mi je što ste spomenuli da Europska unija ulaže napore u istraživanje ovog virusa, jer mislim da, će, e, da je to odlučno, odlučujuće. Razni stručnjaci pokušavaju analizirati izvor zaraze, e, jer želimo u budućnosti spriječiti da dođe do sličnih izbijanja virusa i to je izuzetno važno. Nemoguće je dakle e, znati što poduzeti dok ne budemo imali više informacije o tome o ovom virusu. Ministri zdravstva u državama članicama moraju biti na oprezu i moraju biti e, spremni djelovati u slučaju da dođe do novih, sluč... do novih e, slučajeva zaraze. Mjere za sprječavanje širenja virusa su izuzetno važne kao i karantena to treba napraviti na razmjeran način bez kršenja temeljnih prava. Isto tako moramo se pobrinuti da koronavirus ne dovede do širenja lažnih informacija. Dobro je što komisija e, odrađuje svoj posao i što ste vi ovdje danas Pokazali ste da ste pripravni i mislim da svi zajedno možemo iskoristiti svoje znanje na najbolji mogući način, fokusirati se na istraživanje i imati informacije kojima ćemo zaštititi građane. Hvala. Hvala vam dajem riječ zastupnici Čehu u ime kluba Rinju. Drage kolege, gotovo ne prođe nijedan dana da ne čujemo neke nove vijesti o koronavirusu. Jako smo povezani i svi s velikom pažnjom pratimo što se događa. Međutim, to je loš e, pristup. Lažne vijesti, svakakvi izvještaji o koronavirusu. U Mađarskoj su dvije osobe zatvorene zato što su širile lažne vijesti na društvenim medijima vezanim uz ovu temu. Opet čitamo na internetu da će se u budućnosti ovim virusom zaraziti 60% čovječanstva. Budimo iskreni, Europa do sad nije učinila dovoljno u spričavanju histerije i lažnih vijesti. Da, u pitanju je globalna kriza, ali pred krizom moramo ostati dostojanstveni i mirni. Zato ne bismo smjeli ignorirati ovo širenje lažnih vijesti. Koordinirani europski odgovor mora uključiti provjerene činjenice i vjerodostojne informacije. Njihovo povjerenje, odnosno povjerenje građana je naša najveća dragocjenost. A loše vijesti nekada više zaraze ljude nego li što bi to mogao učiniti koronavirus. Hvala vam. U ime kluba Zelenih zastupnik Butikofer. President, predsjedateljice, povjerenice i kolege. Izražavamo solidarnost e, sa kineskim narodom, naročito sa građanima, odnosno stanovnicima Wuhana. Žalimo za svim stradalima i šaljemo našu sućut e, obiteljima preminulih. Poštujemo poduzimanja kineskih liječnika koji rade u jako teškim uvjetima i pod velikim rizikom. Posebno bih pozdravio hrabrost i žrtvu doktora Wen Yanga i drugih. Pozdravljamo činjenicu da su EU unija i država članica pružile potporu Kini i moramo im nastaviti pružati pomoći suradnju gdje god je to moguće. Ova zdravstvena kriza nije gotova. Zato se moramo osigurati da koordinirano djelujemo u Europskoj uniji i naročito među državama članicama i zbog toga podržavam ono što su istaknuli kolege koji su govorili prije mene. Međunarodna suradnja je također od velike važnosti. Zato želim eksplicitno naglasiti da Tajvan mora biti uključen u napore koje poduzima Svjetska zdravstvena organizacija. I na koncu. Zahvalan sam povjerenici što je spomenula sve veći broj izvješća koji obuhvaćaju ksenofobiju u nekim zemljama, uključujući Evropsku uniju. To je apsolutno neprihvatljivo. Želimo pokazati solidarnost, ne smijemo dozvoliti ksenofobiju i rasizam. I u tom kontekstu se također trebamo boriti protiv e, lažnih vijesti i širenja straha. Hvala vam. Zastupnica Kopčinska iz kluba ECR. Hvala vam. Gospođo povjerenice, s obzirom na hitnost ove teme i potrebu za strategijom u borbi protiv ove bolesti, imam pitanje za komisiju. Možete li reći nešto više o sutrašnjem izvanrednom sastanku ministara zdravstva? Može li nam komisija objasniti na koji način djeluju centri za prevenciju bolesti u skladu dakle sa izbijanjem ovog novog virusa? Možete li nam reći kada ćete dati petu ocjenu rizika koju će izraditi ECDC? Kako Europska unija koordinira svoje djelovanje sa trećim zemljama? Jeste li uzeli u obzir hitne mjere ukoliko se virus proširi Afrikom. To bi mogao postati dodatni pritisak po tamošnje zdravstvene sustave. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije je izjavio da do novog cjepiva možda nećemo doći u, u razdoblju od 18 mjeseci. Možete li nam to iskomentirati? Hvala. Zastupnik Urban Krespo u ime od kluba GUE. Hvala vam. Koronavirus je manje smrtonosan od e, gripe, ali daje mu se velik značaj. dezinformiranje potiče diskriminaciju ljudi azijskog porijekla i to je jedan dokaz ksenofobije. Protiv virusa se ne možemo boriti ksenofobijom i rasizmom, već pristupom zdravstvenoj usluzi univerzalnom pristupu, univerzalni pristup zdravlju je ljudsko pravo i htio bih iskoristiti ovu priliku i zatražiti da se prokrenu tendencije kada je riječ o štednjama u sektoru zdravstva u diljem svijeta, naročito u Europskoj uniji. Upravljanje ovakvom vrstom krize treba strogo poštovati ljudska prava. Također tražimo da se primjeni nulta tolerancija pred rasističkim ispadima protiv eh, građana koji dolaze iz Azije, zato što nema goreg virusa nego li je to Hvala vam. U ime kluba EPP zastupnik Štefanec. Hvala vam. Danas, eh, do danas smo već imali više od tisuću smrtnih slučajeva, više od 40 tisuća ljudi je zaraženo ovim virusom. Međutim, Tajvan je sada, unatoč potvrđenim slučajevima, isključen iz sastanaka Svjetske zdravstvene organizacije. To znači prazninu, ali i podrivanje e, temeljnog ljudskog prava na zdravlje. Tajvan je veliki ulagač na Južnom Pacifiku, a bolest ne poznaje granice. Ta je zemlja uspješno izolirala uzorak koronavirusa. Siguran sam da je se došlo vrijeme da radimo zajedno i iskoristimo svu ekspertizu koja nam je na raspolaganju. Zbog toga od vas tražim da podržite naš zahtjev koji ide protiv svih onih koji sprječavaju sudjelovanje Tajvana u ovoj u svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Oni se trebaju uključiti u sve njihove aktivnosti. Protiv ove bolesti se možemo boriti jedino zajedno. Hvala lijepa. Hvala. Zastupnik Hajšel ima kluba SID. Hvala vam. Europska unija mora prevenirati širenje koronavirusa, ali istovremeno mora spriječiti i propagandu koja je povezana sa, sa tim virusom koji pronalazimo na internetu. Europska komisija i nadležna tijela moraju poduzeti odgovarajuće mjere. Mnogo toga je već poduzeto, ali ne smijemo sada stati. Znamo da smo u Europi dosta zabilježili tek nekoliko izoliranih slučajeva širenja koronavirusa. Moramo širiti informacije vezane uz širenje ovog virusa, moramo podizati svijest o tome. Moramo također naglasiti prevenciju. Bolje spriječiti nego liječiti. Teško je nabaviti ove zaštitne maske za lice, gotovo ih više nema na tržištu. Također moramo upozoriti građane da se ova bolest širi kroz usta, kroz nos, kroz oči. Informativne kampanje se također trebaju povesti u školama. Apeliram na komisiju da se za to potrudi da na taj način informacije dopru do naših građana. Hvala vam, zastupnica Trile Lenoir. Hvala vam. Ovaj slučaj nam je svjetski primjer sanitarne krize jer e, bolest ne poznaje granice. Vi ste rekli da smo do sad dobro odigrali ovu ulogu koordinatora, dobro smo popratili djelovanje država članica, zdravstvenog osoblja, organizirali smo povrat o naših građana iz Kine, financiramo istraživanje, ulažemo i milijune eura u traženje lijeka, odnosno cjepiva. Posljednjih dana smo čuli i velike kritike na račun kineske vlade. I mislim da nije vrijeme za upućivanje lekcija i ne bi se smjela instrumentalizirati kriza poput ove. Sad je trenutak za solidarnost prema kinezima i njihovim liječnicima koji se bore protiv ovog virusa. Trenutak je također da pomognemo Africi. Tamo je na snazi jedan e, jako e, krhak zdravstveni sustav koji neće moći zaustaviti taj virus. Hvala. Imamo pet zahtjeva za slobodno javljanje za riječ. Dobit ćete svi riječ i sada zatvaram taj popis. Hvala. Zastupnica Desuter u ime kluba Zelenih. Hvala vam. Gospođo povjerenice, nijedna sama zemlja ili organizacija ne može zaustaviti širenje koronavirusa. Mi bismo trebali usko surađivati sa državama članicama, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Kinom i drugim međunarodnim partnerima, uključujući i Tajvan. Međunarodna zajednica bi trebala poduprijeti sve u borbi protiv ove bolesti. Međutim, ljudska prava ne smiju biti žrtva ovog virusa. Više međunarodnih skupina je signaliziralo da kineska vlada zadržava informacije, gasi slobodu izražavanja, ima problema sa isporukom hrane i ljekova. Drugdje u svijetu također vidimo ksenofobiju usmjerenu protiv e, osoba iz Azije ili iz Kine. Međunarodno pravo je vrlo jasno. Tijekom ovakvih kriza Svako ograničenje ljudskih prava se treba oslanjati na proporcionalnost i treba biti utemeljeno na pravu i na dokazima. Računam na Europsku uniju da zaštiti naše zdravlje i da zaštiti ljudska prava unutar Europske unije i drugdje. Hvala vam. Zastupnik Lize u ime kluba EPP. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. I ja izražavam e, sučut e, obiteljima žrtava. Slažem se s onim što je rekla gospođa povjerenica. E, moramo djelovati jedinstveno. Budući da ovdje govorimo o ljudskim pravima, moram istaknuti da povreda slobode mišljenja dovodi do pogoršanja krize. Suočeni smo s velikim problemom. E, jedan e, dio svijeta, Tajvan, e, isključen je iz mjera koordinacije iz ideoloških razloga. Mislim da večeras moramo poslati jasnu poruku. Ideologija ne smije imati prednost u odnosu na zdravlje. Mislim da to, toga mora biti svjesna i Kina. Hvala. Hvala. Zastupnica Fritzon. Hvala vam. Gospođo povjerenice, ovo je jako važna rasprava. Koronavirus izaziva uzbunu u svijetu i raste broj zaraženih i umrlih. Zato je važno da mi, Europska komisija i države članice, stalno građanima dajemo ispravne informacije vezane uz virus i rizike koji su s njim povezani. Tu je ključne važnosti naše znanje i istraživanje. Mjere karantene za one koje, koje pokazuju simptome trebaju biti provedene u proporcionalno riziku. Nažalost, vidjeli smo sve veći broj rasističkih napada prema ljudima azijskog porijekla. Svi se moramo koncentrirati na prevenciju širenja virusa u državama članicama, ali i na globalnoj razini. Zato hvala povjerenici Dali na vrlo jasnom prikazu odgovornosti koju pritom ima Evropska unija. Hvala lijepo, zastupnica Vizler Lima. Da se sloboda izražavanja poštivala u Wuhanu imali smo šansu da zaustavimo koronavirus. Liven Yang je ime osobe koja je upozorila na virus. Međutim, što se dogodilo? On je trebao to čuvati, to, čuvati tu tajnu, sakriti to od javnosti, dati lažne izjave. Da su vlasti uložile svu tu energiju u istraživanje i u svoje liječnike, danas ne bismo bili u ovoj situaciji. Transparentnost treba biti u centru našeg djelovanja. Također, treba se omogućiti Tajvanu da sudjeluje u radu svjetske zdravstvene organizacije. Li Wenjang je postao heroj za Kineze koji traže slobodu izražavanja. Slike vezane uz koronavirus e, se brišu sa interneta. Ljudi koji to objavljuju su u zatvoru. Eh, istina se svi skriva od svijeta. Sve to je neprihvatljivo i moramo to spriječiti. Eh, zahvaljujem svom liječničkom i znanstvenom osoblju koji radi da bi se ovu osobu pustilo iz pritvora. I'm sorry. You have a blue card question. Do you accept it? Imamo plavi, plavu karticu za vas. Prihvaćate li pitanje? Yes, yes sure. Okay. Naravno, izvolite. 30 sekundi. En français pour ma collègue française. Htjela bih znati je li pročitala knjigu Kuga Alberta Kamija. E, naravno da jesam. I na kraju knjige doznajemo da virus kuge nikad ne umire i da trebamo stalno biti oprezni. a to se odnosi na slobodu kao nešto što valja stalno čuvati. Moramo stalno ostati budni i štititi temeljne slobode. Hvala lijepa. Je suis vraiment contente que vous ayez nommé la peste. Jako mi je drago što ste spomenuli to književno dijelo. Hvala vam zastupnica Monserrat u ime kluba EPP-a. Hvala vam. I sama Kina priznaje da postoje problemi u njezinom odgovoru na ovu e, krizu i zbog ovog nedostatka transparentnosti nismo sigurni gdje je točno izbila E, ta epidemija. To je sada veliki problem za javno zdravlje, to je veliki test e, za države, za javne institucije, škole, za događaje poput e, velikog informatičkog tjedna koji se trebao održati uskoro u Barceloni. Taj događaj je otkazan. Potrebna je bolja koordinacija među državama članicama i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Potrebno je zajednički djelovati, trebamo umiriti građane. Samo na taj način se možemo boriti protiv dezinformacija, širenja lažnih vijesti, stigme koje izaziva uzbunu. Kao europska hrvatska građanka svjesna sam činjenice da nedostaju informacije u javnosti kako bi se bolje razumjelo kako prevenirati širenje koronavirusu. Zato je potrebna jasna komunikacija, treba surađivati na izradi cjepiva, raspolagati upitnicima za putnike koji dolaze na područje Europske unije. Prije svega trebamo surađivati sa ostatkom svijeta. Sutra ćemo od ministara zdravstva tražiti da daju jednoglasan odgovor na ovu krizu. Hvala lijepo. Zastupnik eh, Tajani. Stajalište Pučana je jako jasno. Hvala vam. Stajalište kluba Pučana je jasno. Mi podržavamo djelovanje Europske komisije, ali tražimo da već od sutra ujutro poradite na koordiniranom odgovoru od strane svih država članica Europske unije. Zajedno sa jednakim mjerama možemo se uhvatiti u koštac sa uzbunom koja je ovako dramatično pogodila Kinu. Ne želimo da pogodi Europu. Zbog toga je potrebno jedinstvo i mjere. Mi smo predložili ovaj upitnik koji nam može omogućiti da doznamo jesu li oni koji dolaze u Europu proveli neko vrijeme u Kini, u ovim regijama gdje postoji velika širenje virusa. To je prijedlog koji smo dali komisiji. Moramo ići dalje, moramo djelovati, ukoliko želimo izbjeći paniku, moramo djelovati konkretno. I za kraj. Kina nije napravila sve što je trebala i nastavlja s takvim postupanjem. Nije bilo dovoljno informacija, Započelo se sa djelovanjem prekosno, Kinezi su prve žrtve sustava koji radi ono što je Sovjetski savez napravio sa Černobilom. Kriti tragedije znači izazvati velike tragedije vlastitim građanima. Kinezi su prve žrtve kineskog komunističkog režima. Zahvaljujem. Krećemo na postupak e, spontanog javljanja za riječ. Zastupnik iz redova socijaldemokrata Čujodaru. Hvala lijepa. E, broj žrtava se povećao i sada e, je broj umrlih prešao tisuću. Niti jedna zemlja ne može se sama boriti protiv ovog virusa. Mislim e, da e, trebamo e, poštivati prava na život i zdravlje bez obzira na pripadnost i podrijetlo. U svakom slučaju trebamo biti spremni poduzeti hitne mjere ukoliko e, dođe do izbijanja neke bolesti. E, postoje različiti zdravstveni standardi u raznim državama članicama, ali moramo djelovati jedinstveno. Nadam se da ćete e, sutra pokrenuti ovaj integrirani zdravstveni sustav i e, europske zdravstvene snage trebaju biti spremne reagirati. E, ja sam e, volontirao, budući da sam liječnik u Rumunjskoj, kada je došlo do epidemije ebole. Pozivam vas na provođenje hitnih mjera. Na redu je zastupnica Dali. Točno minutu, izvolite. Hvala lijepa. E, u Irskoj svake zime je e, umire oko 2000 e, ljudi zbog siromaštva i nemogućnosti grijanja. Ova epidemija do sada je uzrokovala e, oko e, tisuću smrtnih slučajeva. E, moramo ovdje imati određenu perspektivu. Slažem se s onim što je rečeno da moramo tjesno surađivati. Odajem priznanje Kini koja je učinila sve što je u njezinoj moći kako bi stvari dovela pod kontrolu. Sve države članice trebaju uložiti napore i trebaju poduzeti cijeli niz e, mjera e, na graničnim prijelazima. E, mi tu nismo ugroženi, ali u svakom slučaju podržavam mjere koje kanite poduzeti. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Šojdrova u ime kluba Pučana. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo povjerenice na vašem izvješću. E, slažem se sa onim e, što su istaknuli brojni od prethodnih govornika. Podizanje razine svijesti i e, suradnja iznimno su važni. Upravo zato mi je neshvatljivo to da Kina koja traži tjesnu suradnju odbija pomoć Tajvana i od odbija surađivati sa zdravstvenim sustavom Tajvana, odbija njihovu pomoć. Njihov zdravstveni sustav jedan je od najrazvijenijih, a e, upravo zato bi trebalo osigurati da sudjeluju u aktivnostima svjetske zdravstvene organizacije. Zdravstvo mora biti ispred politike i upravo zato, gospođo povjerenice, treba provjeriti je li to doista točno da Kina odbija pomoć Tajvana. E, mi nismo protiv solidarnosti u Češkoj. E, obični e, ljudi šalju sredstva i pomoć Kini. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Zahradila u ime ECR-a. Hvala. Drago mi je što čujem da je Europska unija spremna uhvatiti se u koštac s ovim, ovom opasnom epidemijom. Spremni smo pružiti potporu Kini i pomoći im. Podsjetio bih vas da su Europska unija i Kina e, bile strateški partneri, a e, sada je došlo do određenog e, negativnog utjecaja na globalni rast sada će zbog ove epidemije doći do globalnih implikacija. Ako Europska unija želi biti globalni subjekt, treba osigurati da ponovno zaživi ovo e, strateško partnerstvo. Kao što je rekao zastupnik Butihofer, e, treba bolje uključiti e, Kinu u aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije, a isto tako raditi na smanjenju ksenofobije i netrpeljivosti koje se širi u Europi u odnosu na sve koji dolaze iz Azije. Hvala. E, zadnji e, govornik je zastupnik iz GUE-a. Jedna minuta. Hvala lijepa. 2009. E, došlo je do svinske kuge u SAD-u koja se proširila u brojne zemlje i umrlo je više od 10.000 ljudi. Ove godine je u eh, SAD-u 19 eh, milijuna ljudi obolilo od gripe. Mnogi su umrli, mnogi su hospitalizirani. Eh, nevjerojatan je način na koji ljudi pokušavaju ovu epidemiju iskoristiti da bi urušili poštovanje prema Kini. Ne bismo smjeli e, zapasti u paniku. Moramo se boriti protiv e, ovakvog neoliberalnog e, pristupa. Trebamo biti e, pošteni. E, komisija je dosta dobro reagirala e, i Svjetska zdravstvena organizacija isto tako. Međutim, to da ljudi u Europi bacaju kamenje na njih i govore o pitanjima ljudskih prava kako bi govorili protiv Kine doista je bolesno. Hvala. Zahvaljujem. E, sada bih e, ponovno dala riječ e, gospođi povjerenici da se osvrne na raspravu. Izvolite. Mikrofon molimo da uključite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem na ovoj kvalitetnoj raspravi. Primila sam na znanje sve vaše komentare. Što se tiče Tajvana, e, mi radimo na promicanju praktičnih rješenja i formalnog uključivanja Tajvana u međunarodne okvire e, kada je to u skladu sa politikom e, jedna Kina. Što se tiče službi u Kini svakodnevno kontaktiramo i nemamo nikakvog razloga sumnjati u informacije koje od njih dobivamo. Osim toga, želim vas e, uvjeriti da smo u kontaktu sa e, njihovim nadležnim tijelima. Europska unija ima i e, sporazum o suradnji s Kineskim centrom za kontrolu oboljenja. E, poduzimamo mjere kako ne bi došlo do panike, ali e, moramo biti oprezni. Svjesna sam toga da imamo zajednički cilj a cilj je e, dosljedan i usuglašen e, odgovor na razini Europske unije na epidemiju e, koronavirusa. Tjesno surađujemo s državama članicama i poduzimamo sve što je u našoj moći kako bismo bili uspješni. Međutim, taj uspjeh ovisi o koordinaciji i aktivnom sudjelovanju svih ključnih subjekata, uključujući i Europski parlament. Puno toga ovisi o političkoj volji. A ona je danas ovdje došla do izražaja. E, Europsko vijeće organizira izvanredno e, vijeće ministara zdravstva koje će se održati sutra. To će biti još jedna mogućnost da unaprijedimo suradnju na razini Europske unije. Kako bismo bili uspješni, e, moramo uskladiti mjere pripravnosti i e, odgovora, uključujući na vanjskim granicama Europske unije. E, time dajemo doprinos mjerama koje poduzima Kina kako bismo spriječili daljnje prenošenje virusa, virusa u i unutar Europske unije, a time pomažemo i zemljama u kojima zdravstveni sustav nije tako dobro razvijen. Naš krajnji cilj mora biti e, pružiti potporu Kini, a istodobno štititi europske građane. Mi ćemo i nadalje e, pomno pratiti situaciju i poduzimati potrebne mjere. O tome ćemo redovito informirati Europski parlament. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Ovime zaključujem e, ovaj dio sjednice. Nastavljamo s radom e, sutra ujutro u 9. Dnevni red možete pronaći na internetskoj stranici Europskog parlamenta. Sjednica je ovime zaključena.